Poštovani prijatelji, dame i gospodo, predlažem da počnemo. Da počnemo sa našim sastankom. Danas je ponedjeljak, 3. prosinca, prva točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ako nema komentara, e, dnevni red možemo usvojiti. Čini mi se da nema komentara pa je dnevni red usvojen. Slijede moja priopćenja, a tih priopćenja nema. Stoga prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je usvajanje zapisnika sa sastanka 5. studenog 2018. Ako do kraja ovoga sastanka ne bude primjedbi na taj zapisnik, smatrat ćemo da je zapisnik usvojen. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je elektroničko glasovanje. Prva točka na dnevnom redu je ponovna uporaba informacija javnog sektora preinaka. Pitanje u svezi poslovnika, izvolite. Nisam siguran da je riječ o poslovniku, riječ je možda samo o informaciji. Pitam se je li nužno da sastanke imamo u četiri sata poslijepodne u ponedjeljak. Ja sam otišao jutros u jedan sat od kuće kako bih stigao na vrijeme na ovaj sastanak. Kad bi sastanak bio kasnije večeras ili utorak ili u srijedu, to bi zastupnicima možda bilo prihvatljivije. Ne očekujem da promijenite e, vrijeme održavanja sastanka zbog mene osobno, ali pretpostavljam da većina drugih zastupnika ima isti problem, a ja ću se onda priključiti većini, pa čak i ako to znači da moram krenuti od kuće u jedan sat po ponoći. Hvala. Hvala vam lijepo. postoji i sljedeća druga mogućnost, a to je da se sastanemo sljedećega ponedjeljka u Strasburu, jer imamo malo vremena. Tada bismo onda sljedeći ponedjeljak imali i glasovanje i sva druga pitanja. Pa smo stoga odlučili da je bolje sastati se u ponedjeljak u Briselu. Neki od vas možda su time nezadovoljni i ja to mogu razumjeti. No, mislim da bi mnogi bili nezadovoljni da glasujemo u ponedjeljak naveče u Strasburu, e, tada obično imamo mnogo prigovora i tražite da se ne glasuje u Strasburu. E, a ovo nam je posljednji sastanak ove godine, e, zato što ne ispričavam se, morali smo odabrati između dva loša odabira, pokušali smo učiniti najbolje. U redu, idemo onda krenuti. Prva točka, ponovna uporaba informacija javnog sektora preinaka. Krenut ćemo sa probnim glasovanjem. Otvaram glasovanje, probno glasovanje. Okay, and I close the vote. Okay, thank you very much. Um, u redu. Sve funkcionira. Dakle, ponovna uporaba informacija javnog sektora, preinaka, izvjestitelj je kolega Neoklis Silikiotis. E, kompromisni amandman A e, za protiv suzdržani usvaja se 1.1, Libe 24 e, za protiv suzdržani odbija se. Imko 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 5, 5, 4, 5, 3 koji su e, istovjetni, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 172. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se 176 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 25 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Libe 25. Libe 25. Zatvaram glasovanje usvaja se 179D tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 189 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1.90 i četrdeset 43 e, koji su istovjetni, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 1.91, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis šest, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 tko je za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 33, zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 istovjetan sa Libe 30. Glasujemo zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdr? Provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 197, 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Nije jasno. Nažalost, zatvoram glasovanje. Usvaja se. Idemo sada na 199, istovjetan sa IMKO 44. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 35 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 200 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 202 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 202. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Trebamo provjeriti. 36. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 205. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Imko 47, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Imko 47. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 206, odnosno Libe 31, zajedno, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 37, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 207 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 209 tko je i IMKO 48 i LIBE 33 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. LIBE 34 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 210 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 213, odnosno Libe 37 i Imko 49. koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 214. koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 215. Imko 50 i Libe 38. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 217, Imko 51, Libe 39, tko je za? Protiv, provjerit ćemo. 217. I ostali. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 200 19, Imko 52, Libe 40, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, Libe 41, tko je za, protiv, još jednom, Libe 41, tko je za, protiv, usvaja se. 220, Libe 42, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 220 i Libe 42. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Imko 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 221. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 222D. 223D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 53, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 61, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 69, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 47, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 255, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 256 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 257 i imko 71 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 45 tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 45. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 46 tko je za? Protiv? Suzdržani provjerit ćemo. 46. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 258D. Tko je za? Protiv? Trebali bismo provjeriti. Zatvoram glasovanje. Odbija se 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se imko 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kult 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Imko 75. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 tko je za? Oprostite. Oprostite, 261 prije toga. Dakle, nakon IMKO 75 koji smo usvojili, 260 se ne razmatra, ali 261. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 10. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. imiko 77, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 273, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 49, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 12, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se kult 17, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo sada na 313 i imko 88, tko je za, protiv, provjerit ćemo. 313 dakle. zatvoran glasovanje. Odbija se. Kompromis 15 koje je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 318 tko je za? Protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 318. Zatvoran glasovanje. Odbija se. 319. Imko 90. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo, molim vas. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis B tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 67, imko 6 ili libe 4, te 3, e, tko je za? Protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Libe pet tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis det tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 72 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Imko 8 tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. 73 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 5. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis E. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 7. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Imko 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Libe 9 tko je za, protiv, usvaja se. Usvaja se. Idemo sada na amandman 9 tko je za, protiv, provjerit ćemo. Amandman 9 moramo provjeriti. Zatvoram glasovanje. Amandman 9. Tako je. Dakle, ne libe 9, nego amandman broj 9. Amandman broj 9. Ponovit ćemo provjerit ćemo za amandman broj 9 i to elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 84. Libe 11. Timko 14. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis F, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 90, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 91, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 ili 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis eh, H tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 tko je za, protiv. Provjerit ćemo. 104. 104, I close the vote. 104. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis I. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se kompromis je. Za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis K, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 16, za, protiv, suzdržani, usvaja se 119, za, protiv, suzdržani, usvaja se 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 1, 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se kult 4 za, protiv, molim provjeru, provjeramo kult 4. And I close the... Zatvoram glasanje. Odbija se. Imko 22, tko je za? Protiv. Usvaja se. 122 za protiv suzdržani. Usvaja se 124. za, protiv suzdržani. Usvaja se 127. koji je za, protiv suzdržani. Odbija se 128. koji je za, protiv ne glasate. 128. Zatvaram elektroničko glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 19. kod 27D. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Imko 28 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 20 za, protiv. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21. za. Protiv suzdržani. Odbija se. 22. za. Protiv suzdržani. Odbija se. Kompromis L. Tko je za protiv suzdržani? Usvaja se. Imko 29 za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 123. Imko 30 za. Protiv suzdržani, odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru. 25. Zatvaram elektroničko glasanje. Odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kult 6, tko je za, protiv, Molim elektroničku provjeru. KUL 6. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. Stupno 49, Imko 36 i Lipe 22 za. Protiv, Molim provjeru, elektroničku provjeru. Imamo dakle tri amandmana zajedno. 149 je prvi. Zatran glasanje. Odbija se. Libe 23 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 150 za protiv. Protiv. Molim provjeru. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na konačno glasanje koje je pojedinačno. Otvaram glasanje. Molim vas, izvolite glasati. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam izvjestitelju. A sada glasamo o početku međuinstitucionalnih pregovora prema pravilu 69c. Otvaram pojedinačno glasanje. Zatvaram glasanje. Najljepša hvala. Ovo je velika podrška. Čestitam izvjestitelju. Kao što znate, započinjemo pregovore čim prije. Tako da je doista nužno bilo glasati o ovome ove godine. I žao mi je što smo to požurili, no sastanak odbora ITRE od samog početka bio je predviđen tako da tu nema ništa neobičajno. neuobičajeno. Gospodine izvjestelju, izvolite imate riječ. Hvala. Dopustite samo da zahvalim svim suizvjestiteljima izvjestiteljima te asistentima tajništvo ITREA na jako dobroj i produktivnoj suradnji. Uz njihovu pomoć Nadam se da ćemo moći predstaviti stav parlamenta. Hvala svim onima koji su nam pomogli. Hvala vama i hvala vama predsjedatelju. Hvala vam kolega. Prelazimo sad na sljedeću točku. Točka peta u dnevnom redu. Glasamo nacrt izvješća uspostava namjenskog financijskog programa za razgradnju nuklearnih postrojenja i zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Izvjestelj je kolega Peter Kurumbašev i možemo odmah započeti s glasanjem. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedamnesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti i šesti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osamnesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, provjerit ćemo amandman 18. To je dobra ideja. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 19. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 20. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 21. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 22. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. kompromis amandman treći, uvodno izjavi 16. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman prvi o sufinanciranju Europske unije. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. za. Protiv. Može provjera. Dakle, provjeravamo 27. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 28. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 30. za. Protiv. Suzdržani. Molim. Provjeru otvaram elektroničko glasanje. 30. Zatvaram glasanje. Odbija se. 10. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se, 11. za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru, amandman 11. Dragi prijatelji, zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi kompromisni amandman drugi. ovodno izjavi 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasanje. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Najpša hvala. Evo odlična podrška. Čestitam izvjestelju. A sada prelazimo Dakle, ovo je povezano uz proračunsko pitanje, dakle, ovome će se opet glasati na plenarnom zasjedanju. Dakle, sva proračunska pitanja bit će predmetom ponovnog glasanja na plenarnoj. Ne može se o tome pregovarati samo na razini odbora. Dakle, sada prelazimo sljedeći nacrt izvješća uspostave Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju ugovora o Euroatomu. Izvjestitelj je Vladimir Uručev. Amandmani 19, 20, 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 26. Tko je za?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 Dobro, otvaram elektroničko glasanje. Dakle, 57. i drugi dio desetog. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis treći. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 61. Tko je za? Protiv. Molim elektroničku provjeru. Dakle, kompromis 61. Amandman, ispričavam se, amandman 61. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 62. Tko je za? Protiv. Suzdržani od... usvaja se. 67. Za. Protiv. Suzdržani. Molim elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 68. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo i ovo, molim vas. Otvaram elektroničko glasanje. 68. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 69. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. 69. Zatvaram glasanje. Odbija se. 71. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. man man. Ima prigovora? kako vas ima četiri onda otpada? Ne, nitko. Onda glasamo u usmenom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 74 za. Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Jer ne vidim razgovjetne ruke. 74. dakle. Zatvaram glasanje. Naravno, odbija se. No, molim vas, dragi kolege, dižite malo bolje ruke. 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Ovo je bilo jasno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 17. Za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 17. 17. Dobro, glasamo. Amandman 17. Zatvaram elektroničko glasanje. Odbija se. 16. i 18. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se 78. Tko je za? Protiv Molim provjeru. Amandman 78. Zatvaram glasanje. Odbija se. 79. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim elektroničku provjeru. Amandman 79. Zatvaram glasanje. Odbija se. 18. Tko je za? Protiv. Ista je većina, vjerojatno, ali molim provjeru. Dakle, otvoreno elektroničko glasanje za amandman 80. Zatvaram glasanje. Odbija se. 81. Tko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se 82. i 19. i 24. i drugi sve za jedan blok. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 83. 49. Tko je za? Protiv? Suzdrani usvaja se ovaj put. Kompromis 6. Tko je za? Želite provjeru? Za 83. 49. Dobro, otvoreno elektroničko glasanje. Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 26. i osmi Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Prvi tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 23. tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 25. tko je za? Protiv suzdržani molim provjeru. Dakle, Elektroničko glasanje, amandman 25. Zatvaram glasanje. Odbija se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani molim provjeru. Amandmana 27. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 31. Tko je za? protiv suzdržani usvaja se, drugi tko za, protiv suzdržani usvaja se, 32 tko je za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 9 tko je za, protiv suzdržani usvaja se, 44 tko je za, protiv suzdržani usvaja se, 6 tko je za, protiv, molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje za amandman 6. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedmi, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se 45. i 46. zajedno. Za protiv suzdržani usvaja se 47. za. za. Protiv. Molim elektroničku provjeru za amandman 47. Zatvaram glasanje. Usvaja. Odbija se. Kompromisni amandman 8. Tko je za protiv suzdržani usvaja se. 50. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 52. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. I prelazimo na konačno glasanje nasta izmjenjenog nasta izvješća. Otvaram pojedinačno glasanje. Zatvaram glasanje. Najpša hvala. Dakle, ovo je stvarno jasna podrška izvjestelju kojem čestitam. Izvolite. Dragi predsjedavajući, na zadnjem e, glasanju o sektoru javnih informacija, moj amandman 232. Nije, e, o njemu se nije glasao, dakle molim vas da se glasa o njemu. To je amandman 232. u članku 5. E, Tajnisto će provjeriti o čemu se radi i javit ćemo vam kako stoje stvari nakon idućeg glasanja. Treba će neko vrijeme, oprostite, provjerit ćemo. A sada iduća točka. A to je jedinstveno tržište konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku. Gospođa Patricija Toja, dopredsjednica, jest izvjestiteljica. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 21 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, provjera. 22. 22. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, provjera. 156. Zatvoren glasanje. Odbija se. 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, provjera. 158. Zatvoram glasanje. Odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, provjera. 26 Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, suzdržani, odbija se. 189 za, protiv, provjeram. 189. Zatvaram glasanje. Odbija se. Trideset i dva za, protiv, suzdržani, Ne dižete ruke. Provjera. 32. 32. Zatvaram glasanje. Odbije se. 9 i 32 za, protiv suzdržano usvoje se. Kompromis 25 za, protiv suzdržani usvoje se. Kompromis 26 za, protiv suzdržani usvoje se. 2 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4-4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4-5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2-1-3 za, protiv, provjera. 2-1-3. Zatvoram glasanje. odbije se. 46 za, protiv, suzdržani usvaja se. 47 za, protiv, provjera. 47. 47. Zatvoram glasanje. Odbije se. Kompromis 27 za, protiv suzdržani usvaja se. 217 za, protiv suzdržani odbije se. 218 za, protiv, suzdržani, odbije se. 219 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoran glasanje. Odbije se. 220 za protiv suzdržani odbija se 2 1 za protiv odbija se usvaja se 2 2 2 za protiv suzdržani usvaja se 2 2 3 za protiv provjera 2 2 3 zatvaram glasanje odbija se 2 2 4 za protiv suzdržani odbija se 225 za protiv suzdržane usvaja se 226 za protiv suzdržane usvaja se 226 za protiv suzdržani odbija se Kompromis 28 za, protiv suzdržani usvoja se, kompromis 1 za, protiv suzdržani usvoja se, kompromis 3 za, protiv suzdržani usvoja se, 60 za, protiv provjera. 60. Provjeravamo 60. Zatvaram glasanje. Odbija se. 61 za, protiv, provjera. 61. Zatvaram glasanje. Odbije se. 64 za, protiv, Suzdržanim, provjera. 64. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 3 za, protiv suzdržani usvaja se, 4 za, protiv suzdržani usvaja se, 7 za, protiv suzdržani odbija se, 4 za, protiv suzdržani usvaja se,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

usvaja se, e, kompromis 15 za protiv suzdržani usvoja se, za protiv suzdržani usvaja se, kompromis za protiv suzdržani usvaja se, kompromis za protiv suzdržani usvaja se, za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 11 za protiv suzdržani usvaja 1.1 za, protiv suzdržani usvaja se, 17 za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis 19 za, protiv suzdržani usvaja se, 1.2.4 za, protiv suzdržani usvaja se, netko je suzdržan, 1.2.6 za, protiv provjera, 1.2.6. 1.2.6. Zatvoram glasovanje. Odbija se 1-3-0 za, protiv, e, provjera. 1-2-0. Oprostite, 1-3-0. 1-3-0. 1-3-0, da. To sam i rekao, zar ne? 1-3-0. Zatvoren glasanje. Odbija se. 1-3-1 za. Protiv. Provjera. 1.3.1. tri, jedan. Zatvaram glasanje, jasno je, odbije se. Vidimo to. 138 za, protiv, suzdržani, odbije se. 139 za, protiv, suzdržani, provjera. 139. Zatvoren glasanje. Devetnaest za, protiv suzdržani usvaja se, 1-4-2 za, protiv suzdržani usvaja se, 1-4-3 za, protiv suzdržani provjera. Hvala vam. Odbija se naravno. 144 za, protiv, suzdržani provjera. 144. 144. Zatvoram glasanje. Odbija se. 145 za, protiv, suzdržani provjera. 145. Zatvoram glasanje. Dakle, odbija se. I on će za, protiv, Provjeram. 1, 4, 6. 1, 4, 6 za glasanje. Odbija se. A sada, konačno glasovanje. Otvaram. Poimenično. I zatvoram glasanje jasno je, usvaja se velikom podrškom. Hvala i e, čestitke izvjestiteljice. A sada se vraćamo. Izvolite, gospođo, izvolite. Samo da djelomice zahvalim, dakle, svim kolegama i izvjestiteljima u sjeni na obavljenom poslu. Međutim, samo da kažem jedno. Na temelju onoga što smo uspjeli čuti komisija Inko, a tu će završiti dakle, rezultati našeg rada, nije baš blagonaklona prema ovoj perspektivi koju nudimo ovdje. Tu smo tražili dakle, e, doprinos svih izvjestitelja u sjeni kako bi rad bio otvorenog karaktera. A ovo što sada čujemo je veoma restriktivno. Stoga, dakle, molim sve kolege koji mogu utjecati na neki način u rad po skupinama da nas podrže u tome jer na kraju krajeva ispašće da smo mi obavili veliki posao, da će oni naprosto sasjeći pola toga ako ne više što smo napravili. Hvala, hvala gospođa izvjestiteljice, hvala Patricije, ovo je doista bilo veoma važno. Zato što imamo isključivu nadležnost nad e, svime što se tiče MSP-ova. Dakle, moramo dobro provjeriti o čemu se radi, jer ovo mora proći, dakle, bez glasanja na kao naš doprinos. Jasno, i onda nakon toga bit će proslijeđeno na plenarku, a tu se od samog početka, dakle, glasa o svemu. Da. Ali na imku moramo ići dalje bez glasanja. Hvala, Patrici, u tom smislu, doista je važno što ste ovo istaknuli. A sada još jednom idemo na gospodina Nioklisa, Nioklotisa, naš, naš kolega, izvjestitelj. Kolega je rekao da se moramo vratiti na amandman 232, amandman 232, Provjerili smo o čemu se radi i e, gospođo doista ste bili u pravu, treba glasati. Dakle, molim vas da nađete izvješće gospodina Selikiotisa vidimo o čemu se radi. Dakle, ponovna uporaba informacije javnog sektora. Amandman 232. Imko 61 je prije toga, nakon toga kompromis broj 9. No, mi moramo glasati o amandmanu 232. Amandman gospođe Reda. Tko je za? Tko je protiv? Odbija sam. Hvala. Hvala što ste nas podsjetili. To je trebalo ispraviti. Dragi kolege, hvala. Većina ovih e, pitanja završit će na plenarnom zasjedanju, jer kad se radi o proračunu, to je nužno. Ukoliko odlazite iz prostorije, sjetite se da imamo božićni prijem, nemate vremena za povratak, pa u tom slučaju želim vam sretan Božić, druge nema. Sretan Božić ili pak vratite se za sat vremena. Božićni prijem. A sada sljedeća točka dnevnog reda. A to je predstavljanje stoje, studije stoa. Studija stoa. 3D bio ispis u medicinske svrhe i svrhe unapređenja. Tu ćemo razmijeniti gledištem. studija nam daje e, detaljnu perspektivu u smislu daljnjeg kretanja stvari e, po pitanju 3D bioispisa i e, relevantne tehnologije u medicinske svrhe. Radi se o važnoj i istraživačkoj temi diljem Europske unije. Postoje socijalni, etički i ekonomski aspekti koji su također od velike važnosti. Studiju možete naći na internetu na stranici Europskog parlamenta. A Danas je ovdje gospodin Christopher eh, Conan, naš gost iz eh, Instituta za tehnologiju. Smijem li vas zamoliti da krenete s prezentacijom i eh, zaželjeti vam dobrodošlicu u Europski parlament? Možda će gospođa Ibler želiti nadovezati se na ovo. Ne znam, morate li e, krenuti. E, znate o čemu se radi, koja je tema. Dakle, Agencija za kibernetičku sigurnost Europske unije. Možda je bilo dobro da e, krenemo odmah dalje. Na samom kraju sastanka Imamo dakle Agenciju za kibernetičku sigurnost Europske unije, za kibersigurnost i možemo naprosto promijeniti redoslijed jer shvaćam da morate krenuti. U redu, onda nekoliko podataka o Agenciji EU e za kibersigurnost, a nakon toga ću zamoliti da se zamijenimo. Angelika, hvala. Hvala gospodine predsjedniče, dragi kolege i kolegice, mogu veoma kratko jer sam dakle već prošli tjedan izvijestila o stanju stvari po pitanju kibersigurnosti. Nakon našeg sastanka, prošli tjedan, bio je još jedan dio triloga i tu smo se približili jedni drugima, međutim postoji još niz tema gdje rasprava nije dovršena i samo želim reći, dakle, idući ponedjeljak na večer e, održat će se zadnji trijalog po tom pitanju u Strasburu. Sigurni smo da ćemo formulirati neki kompromis, no imamo dakle pitanje ovih obvezujućih e, certifikata i druga pitanja koja su otvorena kao pitanje, kao primjerice pitanje ranjivosti, to jest izloženosti riziku. Međutim, želim reći jedno, s naše strane svakako postoji velika spremnost za kompromis i e, u ponedjeljak na večer imamo posljednji pokušaj da taj kompromis i formuliramo, sigurni smo da ih hoćemo u Strasburu. Hvala vam, gospodine presjedajući. Hvala. To je bila točka 13 dnevnog reda. Želite li još nešto reći po tom pitanju? Nitko u redu. Dakle, možemo preći na točku broj 8. Predstavljanje studije 103D bio ispis u medicinske svrhe i svrhe unapređenja. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala, gospodine predsjedajući. Veoma smo zadovoljni da imamo priliku predstaviti vam ovu studiju. Ovo je reakcija na tražnje gospodina Darija Tamburana iz Europskog parlamenta i tu imamo kolegu iz instituta koji je sa mnom e, koji će također rado odgovoriti na vaša pitanja, eventualna pitanja, nakon same prezentacije. Oprostite, ovo ide malo Dakle, dakle e, e, zbog čega je aditivna bioproizvodnja u političkom smislu? Mi ćemo akcent u prezentaciji staviti na bioaplikacije. S jedne strane to znači e, korištenje, a dakle bioproizvodnje sa aditivima za radnju s organskim sirovinama. Međutim, s druge strane tu postoji i aspekt dakle medicinskih korisnika, primjerice u prostetici. Što se tiče e, medicinskog sektora, a do neke mjere i izvan njega, dakle tu imamo razne korisnike. BioAM, kao što mi to zovemo, može omogućiti e, kastomizaciju. Imamo, dakle, na polju prostetike i u drugim, dakle, poljima razne primjere. Možemo smanjiti cijenu, poboljšati kvalitetu. a može se koristiti i u nemedicinske svrhe. Za decentralizaciju, primjerice a isto tako i za izmjene u vrijednosnom lancu. To je nešto što je već u tijeku u ovom trenutku. Velika su očekivanja i za budućnost. I, to kažem ne medicinske svrhe, već unapređenje čovjeka kao takvog. Može se primijeniti i na tom planu. Dakle, ove tehnologije i druge mogu se koristiti kako je poboljšale dakle, rezultate ljudi, performantnost ljudi koji nisu nužno bolesni i isto tako imamo sve ove aspekte koje ste spomenuli, socioekonomske i zdravstvene aspekte. Došli smo do zaključka da politika Europske unije potencijalno ima važnu ulogu u smislu razvoja ove tehnologije. Dakle, u studiji smo ustvrdili, kao što vidite u posljednjem poglavlju, da postoje tri glavna politička pitanja kao prvo pitanje regulacije, kao drugo razdioba koristi i kao treće sudjelovanje javnosti i inovacije koje pokreću sami građani. Dakle, tu imamo e, tri glavna, ne uvijek međusobno isključiva pitanja. Načina da se uhvatimo u koštac s ovom temom. Prva stvar e, su pitanja regulative. tu su dvije opcije na neki način. E, postoje dobre strane i loše strane u smislu velike konkretnosti regulative s jedne strane, s druge strane brzine učinkovitosti imate s jedne strane, dakle, jednak pristup, pitanje jednakog pristupa za čitav niz raznih korisnika. S druge strane, akcent može biti stavljen na pojedine aplikacije u tom smislu regulativa mora držati korak s inovacijama. To je jedna opcija, nije to međusobno isključuje, međutim e, s jedne strane nešto dobijete, a s druge strane gubite. To je malo sporo, oprostite. Druga stvar jest e, da se dobit e, razdjeli na pravi način i tu opet, dakle, s jedne strane imate konkretne aplikacije, s druge strane pitanje otvorenosti, malo dobijete, malo izgubite. Što se trenutnog tržišta tiče, imamo dvije američke kompanije koje su jedna i druga veoma jake što se tiče ovih 3D bioispisa i tržišta koje je nastalo oko te tehnologije. Što mi želimo reći? nove politike se mogu dakle orijentirati naspram sasvim konkretnih aplikacija, a s druge strane možemo imati veoma širok pristup u smislu sigurnosnih rizika opet nešto dobijete, nešto gubite. Najkonkretnije moguće, prošli tjedan razgovarali smo dakle o medicinskim aparatima. Jedan istraživački novinar koji je član neke mreže, dakle shvatio i objavio jednu stvar, a to je da je regulativa u Europskoj uniji veoma labava, a tu se javljaju naravno problemi sigurnosti. Dakle, s jedne strane možemo biti prekonkretni, u smislu da zalazimo previše detalje, međutim, s druge strane, isto tako treba nam jedna šira, sveobuhvatnija europska mreža u ovom kontekstu. Još jedna opcija, ne znam, možemo li možda, ne, ne, sad je u redu. I posljednja opcija je pitanje sudjelovanja javnosti građana i e, građana kao pokretača inovacije. Pa tu je samo pitanje resursa, dakle što je s jedne, što je s druge strane. S jedne strane, dakle, imamo građane, to su ljudi koji razgovaraju o ovim temama i elaboriraju vlastne stajališta u odnosu na ove tehnologije i isto tako u odnosu na dugoročnu perspektivu korištenja tehnologije izvan medicinskog sektora i 3D bio ispisa. S druge strane, ne znam znate li to, postoji pokret građana kao pokretača inovacija i tehnologije. Mi tu kažemo da jedno i drugo je veoma važno, dakle, sudjelovanje javnosti, javna rasprava o tehnologijama treba krenuti s aktivnostima za poticanje e, dijaloga među e, građanima, kako se s jedne strane ne bi, ne bi e, pravila prevelika reklama, a s druge strane da ljudi ne budu zabrinuti. Pitanje je dakle krajnjih korisnika ovih tehnologija, njih već ima dosta, ovo se može koristiti za razne niše na tržištu, to je za nišna tržišta i druge slične aspekte koje se tiču ovih eh, tehnologije i njihovih eh, stvaratelja. I eh, čitav niz drugih pitanja, a ponovo se dotičemo aspekta sigurnosti. Kakva je perspektiva? da sažmem sve to, dakle srednjoročni dugoročni potencijal u e, zdravstvenom sektoru, povećanje kvalitete, mažna stabilizacija, dakle izmjene u vrijednostnom lancu i tako dalje i tako dalje. Treba nam jedan koherentan evropski pristup. A kako bismo ostvarili takav pristup, Europa mora odlučiti što će. i isto tako je stvar dakle konkurentnosti na globalnoj razici, eh, razini. Ne želim ponavljati onu mantru da su Amerikanci toliko ispred nas, međutim činjenica na, da zdravstvenom tržištu postoji određena dominacija aktera i Sjedinjenih država. Mislim da je bilo dobro obzirom na čitav e, vrijednosni e, lanac, da je Europa na neki način ostvari adekvatan pristup svim ovim e, fenomenima. Zato bi trebalo donijeti adekvatne odluke u odnosu na to koje su prednosti, a koji nedostaci kako bismo se dalje razvijali dakle, na tom području. Postoje nišne aplikacije koje su doista veoma važne. Radi se o tome da inovacija mora počivati na inicijativama građana. Treba nam isto tako i ciljena podrška, što isto nije lako, vjerojatno znate. Kad govorimo o medicinskim aplikacijama, javlja se ta ideja da su građani zapravo kreatori, to je izvan laboratorija, znanstvenih istraživačkih laboratorija i to neki put brine javnost. Bilo bi doista korisno u tom kontekstu progovoriti o tim pitanjima mi smatramo dakle, da bi trebalo krenuti veoma konkretno u te aktivnosti i kombinirati to s javnom raspravom. Spojiti dakle sve te aktere da mogu krenuti u međusobni dijalog. Što se tiče e, buduće napredne tehnologije u smislu bio ispita, primjerice Imamo čitav niz e, primjera, dakle, stvari koje su u tijeku, ali se još ne primjenjuju na tržištu, zatim isto tako razno napredne tehnologije za unapređenje kvalitete ljudskog života. Mi smatramo da je komunikacija s javnošću krucijalna u tom smislu kako bismo uklonili bilo kakve e, brige koje muče naše građane. U tom smislu, baš sam bio brz pa ću vam sad ovo staviti da još malo pogledate i hvala vam na pažnji. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Poštovani prijatelji, sada bih htio pitati želi li se itko javlja za riječ. Izvolite. Ovo eh, je tema koja se tiče posve novih tehnologija koje će biti važne u budućnosti. Kako vidite ovo pitanje? Gospođa Iber, izvolite. Hvala vam na odličnoj prezentaciji. Nisam je se htjela o pojedinim opcijama, međutim, ukoliko mi možete općenito reći, dakle, Europa u odnosu na druge e, konkurente, kako stojimo po pitanju ovih e, tehnologija? Jesmo li naprijed ili zaostajemo? kakva nam je izlazišna točka u odnosu na Amerikance i na druge svjetske regije? U odnosu na 3D bioispise? Možete li odgovoriti, molim vas? Hvala vam lijepa. Ima li još pitanja? Ako dopustite i ja imam neka pitanja koje smo pripremili, a koja bi možda mogla biti zanimljiva za naš rad u ovom odboru. Kada je riječ o standardima za 3D bio, eh, bio ispis, kako možemo uskladiti zakonodavstvo. Čini se da je veoma e, važno da imamo usklađene zakonske propise i kako možemo upravljati tim procesom s obzirom na veoma e, specijalizirane vještine koje su ovdje potrebne. Postavljaju se pitanja je li to moguće ostvariti. Također kako možemo e, osigurati e, sredstva za visoke troškove e, uređaja za 3D ispis. Također pravno pitanje je veoma važno, pravna pitanja, koja su to sve pravna pitanja koja se pojavljuju kad govorimo o 3D ispisu, a na koje ćemo u budućnosti svakako morati odgovoriti moglo bi se tu pojaviti mnogo složenih pitanja i također ako možete nešto reći o etičkim problemima povezanim s ovom temom. Možda je najznačajnije pitanje s gledišta odbora ITRE, a ono prvo, a naravno ako biste nam mogli odgovoriti na sva ova pitanja, bilo bi zanimljivo čuti vaše odgovore. Kolege, dame i gospodo, imali još pitanja? Čini se da nema više pitanja, pa vas molim da počnete s odgovorima. Hvala vam lijepa na zanimljivim pitanjima. Jesmo li mi ispred drugih ili su drugi ispred nas, pa možete vidjeti da kada je riječ o SAD-u, Japanu, oni imaju visoko razvijenu eh, industriju medicinskih proizvoda, eh, no kada je riječ o 3D ispisu eh, u medicinske svrhe, to je područje koje se sada testira, iskušava u raznim dijelovima svijeta. Niti jedna zemlja ne vodi na tom tržištu, već postoje brojna mala tržišta, takozvane niše na tržištu što naravno stavlja pred probleme brojne e, vlade koje nastoje upravljati ovim područjem, koje nastoje regulirati čitavo ovo područje bioproizvodnje. Mnogo je toga što treba regulirati, mnogo je smjerova u kojima se ovaj razvoj kreće. Kad kada ljudi nastoje osmisliti e, bio aplikacije e, za neka nova područja e, za koja još ne postoji nikakva regulativa i u tom smislu je doista teško dati preporuke morate zakonski urediti ovo ili ono područje to je za sada teško postoje različite opcije ako pogledate čitavo ovo područje i različite opcije koje tu postoje, a tu se e, djelomično mogu odgovoriti na vaše pitanje vezano uz pravnja i zakonodavne e, probleme. E, nekoliko je tu pravnih pitanja kojima se možemo pozabaviti, ali sva su veoma zahtjevna. Neki od ovako proizvedenih proizvoda već se upotrebljavaju u medicinske svrhe, ugrađuju se u tijela i možete reći da to područje zapravo bi trebalo urediti na isti način na koji smo uredili proizvodnju lijekova ali u ovom području još nemamo e, zakonskih propisa. Ako gledate e, to e, taj 3D ispis za medicinske svrhe, još uvijek ne znamo kako uopće definirati takve proizvode, je li to biomaterijal ili ne humani e, materijal, jesu li to ljekovi, jesu li to neki nadomjesci, neke proteze. Dakle, postoje tu različiti te e, stvari, imamo i neke mješavine e, ne e, humanih primjena i humanih primjena, a mi u našem zakonodavstvu takvu mogućnost još uopće nismo predvidjeli. Kada je riječ o 3D ispisu pojavljuje se pitanje što ćete regulirati u smislu zaštite E, intelektualnog vlasništva, e, materijal ili softver za ispis ili e, što zapravo. Dakle, Mnogo je toga, mnoge, e, mnogi već postojeći propisi se mogu primijeniti na 3D bio ispis, ali niti jedan od tih propisa nije u potpunosti prikladan i u tom smislu bi Europska unija mogla odigrati svoju ulogu, mogla bi donijeti određene propise u kojima će jasno navesti na koji način treba razmatrati te bio primjene, ovakve e, proizvodnje pomoću 3D ispisa. Time također možda možemo odgovoriti na pitanje razlika između pojedinih država članica u njihovom zakonodavstvu u ovom trenutku. Dakle, kad bismo imali sveobuhvatno zakonodavstvo na razini Europske unije vezano upravo uz ovakvu e, proizvodnju bio dodataka. Evo, mislim da sam time odgovorio na pitanja koja se tiču prava. E, sada bih dao kolegi priliku da odgovori na druga pitanja. Kada je riječ o vašem prvom pitanju, u ovome trenutku e, tržište proizvoda koji se dobivaju 3D bioispisom, a služe u medicinske svrhe, još nije osobito veliko, iako naravno postoje prognoze da će se uvelike povećavati. U ovome trenutku u tom smislu SAD možda ima neku određenu e, prednost, međutim e, to se možda neće održati u budućnosti kada se e, broj primjena bude povećao mnoga etička pitanja, a postavili ste i to pitanje, ne nalaze se u samoj tehnologiji, već je bitno za koju svrhu se ta tehnologija koristi. Ako koristite tu tehnologiju za sumnjivu svrhu, pa koja ne mora biti unutar medicinskog sektora, to može biti problematično. No svakako bih upozorio da neki smatraju da ono što se događa izvan e, zdravstvenog sektora je uvijek nužno negativno ili loše e, to svakako nije tako. E, postoje mnoge primjene u recimo zemljama u razvoju, siromašnim zemljama gdje sami građani nastoje e, napraviti određene inovacije i dolaze tako recimo do proteza za udove, e, do nekih proizvoda za djecu s posebnim potrebama i slično i to su doista veoma zanimljive stvari. Također još jedno pitanje ili dva pitanja e, ste postavili na koja nismo odgovorili. Dakle, kako riješiti problem visokih troškova? mi smo ovdje dali neke preporuke, neke opcije koje se ne isključuju e, međusobno. Dakle, tu bismo mogli e, omogućiti određeno ciljano financiranje malih i srednjih poduzeća koja rade na ovakvim inovacijama, a također postoji e, prostor za standardizaciju na razini Europske unije. Upravo prošloga tjedna Čuli smo e, zahtjev e, mreže inovatora koji se zalažu za usuglašeni pristup na razini Europske unije, za, dakle centraliziranije zakonodavstvo. Mislim da to jest potrebno u određenoj mjeri jer neke od primjena e, tiču se sigurnosti i ako nešto stalno tražite. Mnogi ljudi, kao što su mala i srednja poduzeća i drugi, pokušavaju se time baviti i na kraju to može dovesti do problema vezanih uz sigurnost. E, postavljeno je još jedno pitanje vezano uz ljudske vještine e, i utjecaj na broj radnih mjesta. Mi smo razmatrali to pitanje i mislim da mogu reći da kad je riječ o otvorenim inovacijama i u ovom kontekstu u tome najsnažnije sudjeluju oni koji se koji rade u tom sektoru, dakle ne samo predstavnici akademije i visoki predstavnici industrije i slično, nego oni koji se doista bave tim poslom e, i oni su ti koji možda mogu odgovoriti na koji način se netko može kvalificirati za to i e, mogu e, dati neke savjete. Mislim da na razini EU-a postoje mnogi alati, dakle ovdje nije riječ možda o industriji kao takvoj, ali Europa je e, doista e, na samom čelu kada je riječ o povezivanju industrije i tehnologije i znanosti kako bi se odgovorilo na stvarne potrebe koje postoje u društvu. Hvala vam lijepa. Javlja li se još netko za riječ? Imamo li još pitanja? Čini se da ne. Hvala vam lijepa na vašoj prezentaciji. Uistinu je važno da nastavimo raditi i da ne kasnimo za drugim dijelovima ovoga planeta. Europska unija mora imati važnu ulogu i u ovom području. Hvala vam lijepa. Very good. summarizing would like? The commission. Ah, the commission. A komisija se javila za riječ. Dakako, izvolite. Europska komisija, izvolite. Ako dopustite samo jedno pitanje, odnosno komentar s moje strane, možete li nam možda reći uporaba ovog pojma bio može nas dovesti do krivog zaključka. Ako doista govorimo o bio 3D ispisu, onda je tu prvenstveno riječ o stanicama. A kad govorimo o ispisu stranica, mislim da se u tom području još uvijek nalazimo u veoma ranoj fazi. Evo, to je samo jedan komentar, ali mislim da je vaše izvješće doista odlično i sveobuhvatno. Ovo je samo jedna mala napomena s moje strane koju sam htio iznijeti. Hvala vam lijepa. Možete li možda odgovoriti? u potpunosti razumijem ono što govorite, no naravno ovakvi projekti imaju određenu povijest. Mi smo ovdje obuhvatili neka područja, uključujući i to temeljno e, pitanje 3D bio ispisa o kojem vi govorite, a i druge vrste primjera. No naravno u kontekstu donošenja odluka o politikama ovdje se naravno može govoriti o 3D ispisu medicinske svrhe bez ovog prefiksa bio jer e, naravno mnoge e, mnogi ispisi mnogi proizvodi nisu bio proizvodi u uskom smislu te riječi u svakom slučaju podupirem to što kažete i e, pitanje je samo naravno što će se za potrebe donošenja politika učiniti sa rezultatima ovakvih istraživanja hvala vam lijepa još jednom Dragi prijatelji, idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 9, a razmatrat ćemo je zajedno sa točkom broj 10. Unutarnje tržište električne energije, preinaka i zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije, također preinaka. Dobro znamo da je riječ o dijelovima našeg paketa za čistu energiju. Kolega izvjestitelj Krišjanis Karniš, e, Karinš, oprostite, zamolio me da vas obavijestim u njegovo ime o sljedećem. Treći i četvrti e, trijalog održani su prije nekoliko tjedana. Institucije su razgovarale o ugovorima o dinamičnim cijenima, o e, alatima za usporedbe, o agregaciji, o sklopkama, takozvanim pametnim e, satovima o energetskom siromaštvu i pohranjivanju energije e, te o drugim temama. Općenito govoreći ostvarena je, ostvaren je dobar napredak i postignuti su neki kompromisi kada je riječ o cijeni energije i energetskom siromaštvu ta važna pitanja i dalje su otvorena. Ako želite dodatne podrobne informacije, izvjestitelj e, naravno stoji na raspolaganju. U slučaju uredbe institucije su postigle sveobuhvatni sporazum vezano uz odredbe o regionalnoj suradnji kada je riječ o operatorima sustava za prijenos u tu svrhu osnovat će se novo tijelo koje se zove regionalni centri za koordinaciju i to će i dalje biti u e, dio mandata parlamenta. Tijekom trećeg trijaloga institucije su počele razgovarati o mehanizmima za e, kapacitete i e, ostvaren je dobar napredak vezano uz tu važnu temu što bi trebalo omogućiti da se smanje razlike u stajalištima vezano uz neke važne teme. Sljedeći trijalog trebao bi biti 5. prosinca u 18 sati. spremni smo i za novi sastanak u drugom dijelu prosinca neposredno prije Božića. Vijeće i Europski parlament, dakle obje institucije kao i Europska komisija otvorene su i za šesti e, krug trijaloga bude li to potrebno. Naravno, voljeli bismo sve zaključiti tijekom petoga kruga. Dakle, direktiva i uredba, to su dvije e, teme. Poštovani kolege, imate li pitanja? Izvolite. Hvala vam lijepa. Želim samo reći kako je ovo, da kako posljednji dio veoma e, komplicirane slagalice, čini se da se posljednje stvari rješavaju u prosincu, možda nam malo ponestaje vremena. E, također ja ne bih htjela da se pitanje energetskog siromaštva izgubi. To je posljednji dio paketa vezanog uz čistu energiju za sve europske građane i važno je da taj dio dobro uredimo. Hvala vam lijepa Tereza. Mislim da do toga neće doći budući da smo razgovarali o svim temama i naglasili smo pitanje siromaštva. E, to je važno pitanje za Europski parlament i ne bismo ga smjeli zapostaviti. Imate pravo, ponestaje nam vremena i upravo zato je bilo ključno da večeras glasujemo, e, iako je to za neke kolege bilo nezgodno. No, doista je bilo nužno da se to učini večeras. možemo Sada prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, točku broj 11, gdje je situacija veoma slična. Riječ je o pripravnosti na rizik u sektoru električne energije. Na sastanku našega odbora kolega e, Peterson također je meni dostavio informacije Oh, oh, uh, Ispričam se, dakle, radi se o pripravnosti na rizik u, u sektoru električne energije. To je tu je Flavio Zanato. Na susreću. Vi ste tu, Flavio. Hvala, gospodine predsjedajući. Da, zajedno smo prošli kroz ovu avanturu, sjećamo se. 21. studenog dogovorili smo se dakle oko ovog e, prijedloga za e, pripravnost na riziku sektoru električne energije. I zaključili smo na taj način treći veoma komplicirani trijalog. I postigli dakle dogovor s predsjedništvom. Na kraju dakle imamo tekst dogovora gdje je usvojeno sve što dakle želi parlament. Međutim, produljeni su rokovi i to je razumno. Taj smo dakle e, tu smo cijenu e, morali platiti 30 e, mjeseci za razliku 24 koje je tražio parlament. Što se e, tiče dakle ovih prvih planova o riziku u sektoru električne energije. Ovo je sveobuhvatno veoma dobar e, uspjeh za parlament zbog toga je sam tekst još dodatno pojačan. Vijeće nije uspjelo nametnuti svoje dakle planove o e, regionalnoj dimenziji, dakle transnacionalnoj dimenziji e, upravljanja rizikom. I isto tako nisu uspjeli marginalizirati ACER, a, nisu uspjeli dakle ni RCC smanjiti njihovu ulogu u procjeni rizika, u pripremi i u uredničkom radu na planovima. Isto tako, naglašena je važnost načela solidarnosti, koja se podržava u ovom prijedlogu uredbe e, i to na sasvim konkretan način. Zatim regionalne e, evaluacije i isto tako na europskoj razini ex ante. U svakom slučaju možemo pozdraviti dakle rezultat e, ovih pregovora jer je postignut cilj koji je želio parlament. Ovo je dakle plod e, razgovora i našeg rada koji je smatram veoma pozitivan. U tom smislu, dakle, zahvaljujem prije svega gospodinu predsjedajućem Buzeku koji je tu doprinio na odlučujući način, obzirom na to da je iskusan pregovarač i zahvaljujući njegovom autoritetu uspjeli smo ostvariti određenu ravnotežu u samim pregovorima. Isto tako želio bih zahvaliti još jednom i tajništu na velikom obavljenom poslu. Hvala. Flavio. hvala Flavio. To je bio doista veliki uspjeh. Naravno, najprije se radilo o vašem uspjehu, jer su svi pregovori ovisili o vašoj pripremljenosti i vi ste predstavljali cijelokupni Europski parlament. E, vjerujem da je i komisija bila od velike pomoći, a vijeće je bilo dovoljno otvoreno kako bismo mogli zaključiti taj rad. Dakle, čestitam najprije vama, gospodine Zanonato, izvjestitelju. To je doista veliki uspjeh i hvala vam što ste došli na ovaj današnji sastanak jer je bilo doista važno da kažete nešto o tome svima. Znamo da imamo četiri zakonodavna prijedloga. To je drugi dio našeg paketa mjera za čistu energiju. To je okončano, dakle, pri par mjeseci. A sada drugi dio, dakle, ova četiri dokumenta. Uvaženi kolegi, imate li ikakvih pitanja za kolegu Zavnata? Ne vidim. Dakle, dopustite da kažem da je četvrti zakonodavni dio, to je ACER, dakle Agencija za suradnju regulatora u sektoru energije i izvjestitelj gospodin Petersen koji mi je uputio kratku obavijest vama na njenu. Dakle, to je bio prvi trijalog od početka i kaže sljedeće. Zaključili smo važne stvari kao što je pristup informacijama ACER-a e i organizacijsku strategiju agencije. Sljedeći trijalog bit će održan 11. prosinca u Strasburu i nadamo se da će to biti zadnji, te da ćemo moći zaključiti dosije. Još uvijek imamo dosta važnih stvari na dnevnom redu. Na primjer, ACER treba moći donositi odluke upućene regionalnim koordinacijskim centrima za koordinaciju, između ostalih, i postoji određena otpornost među nekim državama članicama vijeća koje su nevoljke odobriti takve nadležnosti ACER-u. Dakle, to neće biti niti brzo, niti jednostavno. To je stav izvjestitelja, gospodina Petersena. Dakle, uloga ravnatelja prema vijeću regulatora, barem prema stavu parlamenta, stvari su jasne, mi želimo eh, jakog ravnatelja koji će biti što je više moguće eh, neovisan, koji će moći učiniti da ACER bude jak i neovisan. To je problemačna tema za neke države članice. I Izvjestelj zaključuje govoreći da se ovdje radi o važnom dosjeu kada je riječ o budućem tržištu električne energije Europske unije. Dakle, još je dalek dug put prema nama. Treba raspravljati o važnim temama kao ove koje sam upravo spomenuo, no ipak nadamo se da ćemo moći zaključiti pregovore u trijalogu u Strasburu 11. prosinca. Da li se tko želi javiti za riječ, dragi kolege? Kao što znate, imamo četiri zakonodavna prijedloga. Spremni smo zaključiti rad u prosincu. To je već sad. Dakle, ne predavati daljnje pregovore rumunskom predsjedanju. Izvolite, kolega Škrlec, imate riječ. Hvala, predsjednice. Kao izvjestitelj u Sjeni imam pitanje za vas vašem, prema vašem mišljenju i temeljem vašeg iskustva, neki dijelovi ove uredbe ACERA na trijalogu e, tiču se pregovora o ovisnosti tržištima električne energije. Dakle, ako to ne uspijemo zaključiti do kraja godine, što predviđate? Kako će se nastaviti raditi na pitanju ACERA? jer ne možemo si dopustiti različite scenarije što će biti ako ovo ili ako ono. U potpunosti se u Dakle, ovisno o tome što će ostati na zadnjem trijalogu, za električnu energiju, dakle 19. odnosno 20. prosinca, možda bi bilo čak i moguće zaključiti pregovore 11. prosinca ACER-u, no ako to ne bude moguće, onda ćemo se trebati sastati još jednom, na primjer 21. ili 20. prosinca. Ja sam spreman na to sve. Obavijestio sam i vijeće i komisiju u ime odbora ITRE. Nadam se da su i izvjestitelji spremni. Kristijaniš Karinš e, sigurno jest. Nadam se da e, će biti kolega Petarlević spreman da dođu 19. 21. prosinca. To je zeleni tjedan, no zeleni tjedni znači da smo i dalje spremni djelovati. Dakle, nismo na godišnjem uopće. Uopće mi kao zastupnici u Europskom parlamentu tu nismo na godišnjem. Dakle, to naravno ovisi i o austrijskom predsjedništvu. Da li će oni biti spremni doći pri četiri dana prije Božića na takav sastanak? Za mene je to od apsolutni prioritet, dakle da to bude zaključeno u prosincu. I sastao sam se s rumunjskim predsjedništvom i predstavnicima austrijskog predsjedništva. Naravno da bi bilo bolje iz točke gledišta rumunjskog predsjedništva, jer oni imaju puno toga čime se moraju baviti. Kao prvo, oni se bave proračunskim pitanjima za sljedeće sedmogodišnje razdoblje. Dakle, to će biti na plećima rumunskog predsjedništva. Dakle, imajući to na umu, doista će biti od ključnog značaja zaključiti ovaj paket o energiji u prosincu, no slažem s vama, nije lako zaključiti e, i nastaviti sa Acerom bez e, tržišta za električnu energiju. Hvala vam. Da li se još tko javlja za riječ? Ne, ne vidim nikoga. Točka 13. Akt o kibersigurnosti spomenut je prije sat vremena, to smo obradili, nije bilo pitanja s vaše strane. Sada prelazimo na izvješće, nast izvješća Miroslava Pohea. Dakle, tu se radi o prilagodbi direktive Europskog parlamenta i vijeća o energetskoj učinkovitosti i uredbe o upravljanju Europsko, energetskom unijom zbog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Dakle, ovdje se radi na, o neobičnom slučaju, dakle, Ujedinja kraljevina napušta Europsku uniju. Zastupnik Miroslav Pohe, naš izvjestitelj, a Europska komisija 13.11. usvojila je ovaj prijedlog koji je pred nama kako bismo izmijenili ovu direktivu upravljanja energetskom unijom i energetskoj učinkovitosti e, zbog povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije te je nužno tehnički prilagoditi brojke, dakle za primarnu i konačnu potrošnju u Europskoj uniji od 27 država članica umjesto 28. Dakle, imamo dosta kratke rokove, tako da je nužno zaključiti ovaj zakonodavni postupak prije 30. ožujka 2019. a to je dan kada će Ujedinjena kraljevina istupiti iz Europske unije. Tu ćemo imati i brzi postupak. Dakle, to su razlozi zašto imamo doista kratke rokove pred nama na odboru ITRE za ovakve dakle, prijedloge i nacrte izvješća. Miroslav Pohe, koliko znam, tražio gospođe Griffin, Tereze Griffin, da predstavi njegov nacrt izvješća. Izvolite, gospođe, imate riječ. <laughs> Hvala, Jerži. I doista ironično što sam ja dobila ovu temu. Dakle, Jerži, znam da želite da ostanemo u Uniji, stvar još nije gotova a glasat će se ovome na moj rođendan. Nadam se eto, da će mi to biti poklon e, za rođendan i da će stvar uspjeti. Najprije dopustite da ispričam Miroslava koji nije mogao doći ovdje. Dakle, kratko ću predstaviti ovo izvješće o prilagodbi direktive Europskog parlamenta i vijeća o energetskoj učinkovitosti zbog povlačenja dakle Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Dakle, ovo je jedan od osam eh, zakonodavnih tekstova koje treba prilagoditi. Ovdje se radi o tehničkom prijedlogu da se preračuna vrijednost europskih preuzetih obveza u polju eh, uštede energije. Prošlog mjeseca Europski parlament usvojio je zaključni sporazum s vijećem gdje se govori da će se smanj za 32,5 ušteda e, energije, a za ovih pola boda smo se doista puno borili zajedno s Bugarima. E, ne bismo trebali prekoračiti 1228 u primarnoj energiji do 28. No, nakon e, odbijanja onoga što predstavlja Ujedinje kraljevinu, prešli smo na 1128 u primarnoj energiji, a 146 u konačnoj potrošnji. Izvjestelj predlaže pet e, čisto tehničkih izmjena gdje se priznaju dva cilja, 32,5 smanjenja koje se primjenjuje na primarnu i konačnu potrošnju i dalje precizira vezu sa postojećim zakonodavnim tekstovima. Ovdje se govori o stupanju na snagu zakonodavnih eh, dokumenta u roku 23 dana, jer u suprotnom promjene ne bi bile zaključene od 29.3.2019. E, a dat, koji je datum e, povlačenja, istupanja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Izvjestitelj vjeruje da će ovo proteći e, na najbolji mogući način. Vijeć je već naznačila da ovo neće predstavljati problem. Dakle, Miroslave, evo, dužan si mi. Nadam se da ovo doista neće u konačnosti biti nužno primijeniti. Hvala, Jerži. Najljepša hvala. Doista je neobično što je baš od vas tražio da nam predstavite ovaj tekst. Mi smo jako dobro upoznati sa vašim stavom i mišljenjem oko svega što se događa s istupanjem Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. I, no, moramo poštovati demokratsku odluku i nemamo nikakvih alternativnih rješenja, kao što znate. No, u svakom slučaju, zahvaljujem vam na ovom e, na predstavljanju Miroslava Pohja. To je bilo dovoljno jasno. A sada mm, zamolio bih Europsku komisiju i gospodina Hodsona iz Europske komisije da iznese koji komentar o izlaganju gospođe Griffin u ime gospodina Pohja. Hvala predsjedniče. Da, Evo, ironija se i nastavlja s obzirom da sam ja zadužen za ovo. No, reći ćemo samo par stvari. Želimo zahvaliti Europskom parlamentu i vijeću na brzini kojom su se kojim su riješili, kojim rade na ovom e, tehničkom dosijevu. Što se tiče sadržaja, nemam ništa za dodati na ovo što su gospoda Griffin Pohe rekli, dakle slažemo se s tim i Smatramo da ima u smisla, e, osobito peti tehnički amandman e, koji skraćuje sa 20 dana na 3, e, jer na taj način ovo će, ovo će zakonodavna prinaka moći stupiti na snagu pravovremeno. Hvala, hvala. Ne znam da li vi, Tereza, želite nešto reći u Miroslavovo ime. Evo, samo da je jasno da nastojimo dakle, biti spremni na, na svaki, za svaki scenarij bilo nam jako drago ostvariti ovaj, 30, ovaj cilj od 32,5%. Naravno, bilo bi nam drago da je to moglo biti još više. Mi smo zalagali na, za 40%, ali 32,5% je bilo već e, dobro ostvarenje to je bio doista dobar primjer Jerži da pod tvojim čelništvom ITRE radi e, kvalitetno zajedno, e, dakle različite stranke koje rade zajedno za dobrobit građana. To je upravo ljepota Europskog parlamenta i zato bi Ujedinjena kraljevina A po svaku cijenu trebala ostati unutar 28 država članica Europske unije kao inače Tereza slažem se potpuno s tobom e, i po ovom pitanju. Ja za kraj mogu obavijestiti sve zastupnike da je rok za ulaganje manmana 5. prosinca 2018. Do dakle, imat ćemo 14. siječnja 2019. glasanje na ITRE-u, a na plenarnoj to treba još definirati. Dakle, hvala još jednom Tereza. Jer ovo je doista jako važno izvješće. O to govoreći mogli bismo reći da bilo bi mi drago da mogu reći da ovo nije potrebno, ali u ovom slučaju ne možemo ništa drugo napraviti nego ići dalje i pripremiti se za svaki scenarij, dakle i ovaj koji može nastupiti krajem trećeg mjeseca. Dragi prijatelji, dopustite da kažem sljedeće. Pod stavkom razno, evo, dakle, želim reći da ćemo imati božični domjenak eh, kroz koji trenutak, dakle možda 20 minuta ili pol sata, kako bismo malo razgovarali i vjerujem Evo, mislim da možemo početi u šesti... Ne, u šesti pol. Jer ćemo imati dva povjerenika u našem društvu s kojima bismo mogli razgovarati o određenim temama. I evo, opustit se 20-30 minuta na prijemu. To će biti na trećem katu zgradi Jan. Dakle, molim vas da dođete u 6 i 15, dakle, kroz pola sata. Najkasnije počinjemo, dakle, u 6 i pol u pivari zgrade Jan. On the topic uh, Mr. Pocher report kolektiv. Što se tiče izvješća gospodina Pohe, izvolite imate riječ. O, prostite, ja sam bio dakle u odboru koji se zove pitanje, breg, pitanje Brexita. Govorili smo dakle o konkretnim temama, isto tako o uredbi o, energetskoj učinkovitosti, te e, koji bi mogući efekt na to bio izlazak e, Ujedinog kraljevstva iz Europske unije bez sporazuma. Trebalo bi dakle to sve e, dobro izračunati, a ne prvo podvrgavati političkim procjenama prije što imamo konkretnu kalkulaciju što se tiče dakle jedinog kraljevstva a i drugih zemalja još do veće mjere treba vidjeti dakle, koje su očekivane performanse rezultati na planu e, energetske štednje. Ono što bi povrh toga tek došlo jest upravo dakle, političko vrednovanje čitave situacije. Upravo ovdje Moramo paziti na to da učinimo sve što je moguće, što je u našoj moći da se ostane pri dogovorenim ciljevima i da u skladu s time, dakle, ocrtamo sve što se tiče eventualnih raspodjela opterećenja, zadataka tek nakon toga možemo govoriti o tome e, kako bi posljedice bile po pojedine zemlje, dakle uslijed e, izlaska Ujedinog krajstva iz Europske Hvala najviše kolege na vašim komentarima. Naravno, uzet ćemo to u obzir i jako je važno što ste stigli na vrijeme. Razumijem, e, održava se puno sasnaka istovremeno i ne možemo biti <laughs> u pravom trenutku na svakom odboru, no u svakom slučaju hvala vam na komentarima. Ako sam dobro razumio, nema više komentara na ovu temu. E, samo da znate, sljedeći sastanak bit će održan 14. siječnja u Strasburu u 9 sati. Dakle, idućeg tjedna nećemo imati sastanak u Strasburu. Ali trebali bismo imati sastanak sredinom siječnja jer doista je važno da napredujemo na preostalim pitanjima. Jako malo nam je vremena ostalo jer približavamo se kraj mandata. Dakle, kao što rekoh, u 6.30, ako ste u mogućnosti, molim vas dođite na domjena i da se opustimo pola sata. Svako dobro.